It's half past uh, three. Evo sada je 15.30. Very few. Nemaš mnogo zastupnika. Tri, četiri. A sada ću se prebaciti na portugalski. reunião, mas já demos, pensamos, um tempo considerável para, para dar início aos trabalhos. Dakle, nema nas još puno zbrani, kao što sam rekao. Da li postoji prije, e, problem sa prijevodom? Da li me čujete? Da li sve u redu? Dakle, govorio sam Sada ćemo početi s radom. Nadamo se da će ostali e, zastupnici doći na sastanak i uključiti se u današnju raspravu. Što se tiče dnevnog reda, želio bih e, vas upitati slažete li se, da li možemo usvojiti dnevni red? Ako da, Onda prelazimo na točku dnevnog reda 2. Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 24. svibnja ove godine. Ako nema nikakvih komentara, onda smatramo zapisnik odobrenim. Što se tiče e, priopćenja predsjednice, odnosno podpredsjednika, nema ih. Tako da možemo prijeći na prvu točku našeg dnevnog reda, odnosno našeg posla koji se e, tiče toga kako zajednička poljoprivredna politika može unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Elizabeth Köstinger je izvjestiteljica za ovu temu, za ovo mišljenje i tako ćemo vidjeti što se događa s amandmanima, možemo li usvojiti amandmane, a sada ću dati odmah riječ izvjestiteljici e, kako bi nam ona mogla predstaviti e, amandmane. Izvolite. Hvala lijepo. Ovo je druga rasprava na ovu temu. Imali smo već jednu raspravu kada smo razgovarali o temi kojom se bavi ovo izvješće. Dakle, raspravljali smo moje mišljenje. Tema je zajednička poljoprivredna politika. Predloženo je 75 amandmana. Oni u velikoj mjeri ne spadaju u područje ovog mišljenja i zapravo se ne drže teme. Uglavnom se ravniju političkim, političkom ideologijom i tiču se nekih rodnih aspekata, a ne toliko temom, to je stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Svi se slažemo da dodatno osposobljavanje, uspostava mreža, infrastrukture, zatim e, bolja ravnoteža između privatnog i e, profesionalnog života za žene. Možemo se složiti da smo u ove kompromisne amandmane uvrstili velik broj podataka i dogovoreno je deset kompromisnih amandmana. Bilo je raznih e, pozitivnih prijedloga u kojima se naglašava pozitivna uloga žena u poljoprivredi. Nažalost, izvjestitelji u Sijeni ih nisu prihvatili. Stavljen je naglasak na majke poduzetnice. Mislim da bismo istinu trebali percipirati žene kao poduzetnice. Dakle, govorim o ženama koje rade na obiteljskim gospodarstvima. One vrlo često imaju i ulogu majki. I zapravo se postavlja pitanje na koji način najbolje pomiriti te dvije uloge, tu je čitav niz pitanja koji se tiču konkretnih programa namijenjenih ženama u sklopu Fonda za ruralni razvoj. Već postoje neke mogućnosti u okviru tog fonda. Čitav niz amandmana je tražio upravo to, međutim takve mogućnosti već postoje. To se tiče uredbe Vijeća parlamenta 1305 iz 2013. godine vezano uz pomoć koja se pruža ruralnim područjima. Ja sam bila izvjestiteljica za ruralni razvoj. Bila sam uključena u pregovore tijekom nekoliko godina. Djelomično sam bila zadužena za specifične oblike pomoći namijenjene ženama. To mi je bilo donekle prihvatljivo, no također sam rekla da moramo uzeti u obzir da takve mogućnosti već postoje. Možda bismo mogli navesti postoji prostor za poboljšanje situacije, ali ne možemo tvrditi da nam je potreban fond, budući da to već imamo. Zatim, što se tiče načela jednakosti spolova, Osobno mogu reći da mi se ne čini da je ovo baš korisno. Poljoprivredna politika i tržišne cijene se nalaze pred kriznom situacijom. Die Betriebe kämpfen i ne mislim da bi načelo jednakosti spolova moglo riješiti problem. Tvrtke se bore kako bi preživjele u ovom trenutku, a žene se bave nekim drugim temama, ne samo načelom jednakosti spolova, tako da ne mislim da na to treba staviti naglasak. Mislim da ovdje ima mnogo pozitivnih aspekata koji se tiču osposobljavanja, mogućnosti ženama, koje se pružaju ženama da se uključe u razne mreže, zatim poduzetništvo, poticanje poduzetništva. Ja smatram da bismo trebali poduprijeti te točke. Ovo mišljenje je zapravo dopuna izvješću za koje je nadležan odbor za poljoprivredu oni će glasovati u izvješću. Nadam se da ćemo mi u ovom odboru dati doprinos tom izvješću. Hvala. Muito obrigado pela exposição esclarecedora de, dos trabalhos. Hvala vam lijepa na ovom razjašnjenju, razjašnjenju sadržaja ovog dokumenta i ostalim napomenama. Ovdje nema izvjestitelja u sjeni iz e, političkog kluba zastupnika socijalista i demokrata, međutim znamo da bi netko trebao reći nešto u njegovo ime. Hvala lijepa Želim zahvaliti gospođi Köstinger na uloženom trudu kako bi se došlo do kompromisnih amandmana. Što se tiče kluba zastupnika socijalista i demokrata, e, nama su prioritetna sljedeća područja. Mislimo da bi se više trebao uzeti u obzir položaj žena u sklopu zajedničke podoprivredne politike i ravnoteža privatnog i poslovnog života žena treba biti prioritet. Često se događa da žene vrlo često imaju razne obveze u obitelji koje nisu plaćene, isto tako rade na obiteljskim gospodarstvima, tako da zapravo su dvostruko opterećene i zato nam treba socijalna i digitalna infrastruktura, primjerice širokopojasni internet, e, dobre javne usluge i e, dobra prometna povezanost. Zatim ono što nas brine jest e, odlazak ljudi sa sela, ljudi odlaze u gradove, trebali bismo pokušati to zaustaviti. Kvalificirani radnici koji nisu zainteresirani da rade u poljoprivredi mogu ostati na selu, ali za to je potrebna infrastruktura, potrebna je digitalna povezanost, prometne veze i isto tako različite javne usluge. Načelo jednakosti spolova nije u potpunosti ugrađeno u zajedničku poljoprivrednu politiku, to je za nas kao socijaliste vrlo važno, to je ključna komponenta ZPP-a, tako da tu ima prostora za poboljšanja. Ne slažemo se da bi trebalo staviti naglasak na poduzetnice koje su ujedno i majke, to nam se čini su više ograničenim. Trebalo bi, to bi implicira da treba pružiti potporu samo onim ženama koje su majke, a ne svima. Međutim, ovdje je riječ o bolje ravnoteži između između posla i e, privatnog života, to utječe i na žene i na muškarce i one koje su majke koje nisu. Hvala. Koliko znamo, dakle, izvjestitelja u Sjeni ovdje nema, ali evo, čuli smo mišljenje. Hvala lijepo. Ja želim e, dati svoju potporu u ovom mišljenju. Onako kako je to objasnila gospođa Köstinger, zajednička poljoprivredna politika u ruralnim područjima pomaže u otvaranju novih radnih mjesta, u to nema sumnje. Ovo mišljenje koje je izradila kolegica Köstinger za odbor za ravnopravnost spolova je realno i podržavam ga tako kako jest. Da kako tu su i neki kompromisni amandmane koje ću također rado podržati, želim reći još i sljedeće. Musi biti Da bi se ta radna mjesta mogla iskoristiti kroz fondove, potrebne su, potrebne su neke usluge um, ruralnim područjima. Naime, potrebno je imati škole, infrastrukturu i druge javne usluge. Da kako to nije nešto što se može postići u okviru sadašnje zajedničke poljoprivredne politike. Ne mislim da bi ovo izvješće trebalo pretvoriti u nešto za što to nije zamišljeno, jer e, to bi nas moglo dovesti u situaciju da nas birači ne razumiju jer ovdje se radi o ravnoteži između posla i privatnog života i to se sada nasilno pokušava ugraditi u ovo izvješće o ZPP-u. Zato smatram da bismo trebali imati realan, racionalan pristup. Mislim da je to najbolje što možemo učiniti za žene koje žive u tim područjima, ako želimo podržati. Hvala, sad riječ gospođa Petir. Tam kolegici e, Kestinger na ovom izvješću koje je izradila. Mislim da je ono uravnoteženo i da se dotiče svih onih e, osnovnih problema koje bi ovakvo jedno izvješće trebalo obuhvatiti i slažem se e, s njom da ovo izvješće ne bi smjelo biti ideološko obojeno već da trebamo ustvari svi zajednički pronalaziti konkretna rješenja kako bi otvarali radna mjesta u ruralnom prostoru što nam je posebno važno jer želimo da ruralni prostor e, bude živ, ne da ljudi e, odlaze sa tih područja što znači da moramo osigurati i adekvatnu društvenu, socijalnu i komunalnu infrastrukturu kako bi potaknuli e, obiteljska poljoprivredna gospodarstva da proizvode hranu, da i dalje čuvaju okoliš, ali isto tako da čuvaju i vrijednosti koje su nam važne. E, zbog toga mislim da e, je dobra konstatacija kolegice Kessinger da u okviru zajedničke poljoprivredne politike za to postoje instrumenti i mjere, E, da je jako važno dodatno poduprijeti inovativne e, koncepte, e, posebno tu mislim na diverzifikaciju i na uslužne djelatnosti kako bi se ženama koje žive na selu i proizvode, bez obzira da li je riječ o hrani ili rukotvorinama, omogućilo da to prodaju na svom kućnom pragu, da možda e, svoja obiteljska gospodarstva prošire sa uslugama seoskog turizma, da možda u okviru svojih obiteljskih gospodarstva i e, otvore neke nove socijalne usluge za što je selo primjereno poput e, staračkih domova ili možda čak i dječjih vrtića. Tako da u tom segmentu moj je dojam da postoji jako velik e, prostor da se upravo mjere koje imamo na raspolaganju još podupru i da doprinesemo svi zajedno otvaranju radnih mjesta u ruralnom području za žene koje su nam izuzetno važne jer one osim što e, dakle čuvaju okoliš i proizvode hranu one drže i obitelj na okupu, a to znači da čuvaju vrijednosti jednog naroda što nam ne može biti e, zanemarivo. E, stoga evo ja ću kao zastupnica koja ujedno je i članica Odbora za poljoprivredu kao i kolegica Kessinger e, podržati upravo takav jedan koncept koji može doprinijeti da pomognemo ženama koje žive na selima e, da im osiguramo dostojnu i primjerenu egzistenciju i isto tako da upozorimo na one probleme koji su danas još uvijek otvoreni a što kolegica Kestinger prepoznaje da e, postoji određeni e, problem odnosno podzastupljenost jer svega twenty eight poljoprivrednih gospodarstava u europi vode žene tu moramo dodati da je malen broj e, žena ima vlasništvo nad zemljištem i obiteljskim gospodarstvima i u tom segmentu nam preostaje još dosta velik posao. Hvala lijepo. Äh, daría a palabra a señora Neukel. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte auch der Berichterstatterin, der Frau Köstinger, für ihren Ansatz. Hvala lijepo. Ja želim također zahvaliti kolegici Köstinger na ovom mišljenju. Mislim da je ovdje uvršteno mnogo važnih e, pitanja. Vi ste ranije spomenuli da postoji da se malo pretjeruje kada je riječ o stavljanju naglaska na rodnu perspektivu. Međutim, e, to je ono čime se mi bavimo u ovom odboru za rodnu ravnopravnost. Ovo nije odbor za poljoprivredu, nije odbor za zaštitu okoliša. U ovom odboru se bavimo ženskim pravima. A to znači da su, je riječ o ženama koje izravno rade u poljoprivredni, a kao što je rekla prethodna govornica, to je sasvim ispravno, e, ima nekih žena koje e, ne, koje ne rade na poljoprivrednim gospodarstvima, ali žive na selu i daju svoj doprinos, e, pružaju druge usluge, socijalne usluge i tako dalje. U ostalom poljoprivreda prolazi kroz krizu, primjerice vezano uz cijenu mlijeka. Rekli ste da sada nije pravi trenutak da iznosimo neke specifične rodne zahtjeve. Međutim, ja mislim da je situacija sasvim suprotna. E, ne smijemo ulagati manje napora i manje truda kada je riječ o ženskim pravima i moramo jasno dati do znanja da što je situacija lošija za poljoprivredno gospodarstvo, to je lošija i za žene. Obitelji su pod pritiskom i ponekad e, se ponekad dolazi do povećanja nasilja u obitelji. Situacija je ponekad vrlo teška i kada, se, kada ljudi ne mogu pronaći e, posao drugdje, postoji velik pritisak na žene koje žive na obiteljskim gospodarstvima. Mislim da bismo trebali ipak doći do dogovora na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sijeni. Hvala. E, ima li još netko tko želi dati svoje mišljenje u vezi ovog mišljenja? Ako ne, izvolite. Dank. Ähm. Hvala lijepo. Što se tiče onoga što je do sada rečeno, htjela bih reći sljedeće. Kolega iz kluba zastupnika socijalista nije bio na prvoj raspravi, nažalost asistentin diese Themen zu besprechen. Kolegica i nismo mogli s njom izravno razgovarati nego samo preko asistenata. Što se tiče ravnoteže između posla i e, privatnog života, ako pročitate pažljivo amandman, vidjet ćete da je to uvršteno. Mislim da je proturječno reći da žene koje rade na poljoprivrednim gospodarstvima podnose veći teret Osim toga ne treba i da se ne treba spominjati maj, poduzetnice koje su jedno majke. Mislim da se podrazumijeva kada je riječ o poljoprivrednim gospodarstvima u Europi od sjevera do juga da je mnogo toga već ostvareno i mislim da trebamo biti zahvalni upravo ženama na tome. One su zaslužne za to. Dakle, što se tiče proizvodnje hrane. Ovdje se postavlja pitanje kako e, zajednička poljoprivredna politika može unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Dakle, to je naslov, naziv ovog izvješća. I ja sam naivno shvatila da bi to trebala biti tema kojom se mi bavimo, dakle otvaranje novih radnih mjesta, a ne da ovdje spominjemo sve drugo. Sigurna sam da bi žene koje žive na selu bile oduševljene kada bismo sve spomenuli. Što se tiče vlasništva nad zemljom, htjela bih istaknuti da se situacija razlikuje ovisno o zemljama i to je vrlo često povezano uz neke povijesne okolnosti, vezano uz to jesu li žene mogle biti vlasnice zemljišta ili ne, dakle postoje razlike između istočnih i zapadnih e, zemalja. To je pak vezano uz povijesno nasljeđe. U nekim dijelovima Europske unije među vlasnicima zemljišta više od 50% su žene. To sve ovisi o tome kakva je situacija u pojedinim državama članicama i mi zapravo ne možemo na to utjecati u velikoj mjeri. To je nešto što je posljedica politika država članica, a i zapravo je rezultat povijesnog nasljeđa. Zato ne mislim da možemo govoriti o tome da više žena treba imati vlasništvo nad zemljištem. Mislim da smo dobro surađivali sa ostalim klubovima. Uistinu je postojala volja da se radi na pojedinim temama, kao što je otvaranje radnih mjesta. Sutra će biti glasovanje i vjerujem da ćemo dati konstruktivan doprinos tome. Hvala lijepo. Zahvaljujem izvjestiteljici na komentarima ostalim kolegicama, kolegama koji su predstavili njihova mišljenja. Također, zahvaljujem tajništvu odbora koje je radilo na ovom mišljenju. Siguran sam da će u u mišljenjima koje smo vidjeli ovdje e, biti održana u e, glasovanju koje će se držati sutra i vidjet ćemo ishode glasovanja. U ovom trenutku smatram da možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. E, to je potreba za strategijom Europske unije kojom bi se otklonili i spriječili razlike u mirovinama između žena i muškaraca. Izvjestiteljica e, jest Konstans Grip, a danas dakle nas čeka prvo razmatranje, prva rasprava i e, Gospođa Manuela Samekladovići će predstaviti mišljenje. Ne znam da li će Konstans Grip nam reći nešto. Hvala predsjedatelju, dragi kolege. 38% odnosno 38 eura na 100 eura. To je brojka kojom se može iskazati nejednakost kada je riječ o visini mirovina muškaraca i žena. Dakle, ta brojka je 38%. Dakle, razlika je vrlo velika. Naš klub, klub Pučane, je upravo to imao na umu kada je predložio ostalim klubovima da se sastavi ovo izvješće na vlastitu inicijativu. I evo ja sam, meni je pripala čast da budem izvjestiteljica. Očito da su klubovi zastupnika eh, jedinstveni eh, u ovome, dakle u tom mišljenju Mislim da se svi slažu oko toga da postoji velika razlika u visini mirovina među muškaraca i žena, to je prva konstatacija, a drugo, svi želimo da se tome stane na kraj. Svi se slažu oko toga, dakle i to se odnosi kako na razlike u visini plaća, tako i, e, i na razlike u visini mirovina. I dakle, to je zapravo jedna anomalija u odnosu na osnivački ugovor s obzirom da se temeljem odredba ugovora pokušavaju ukloniti sve razlike i diskriminacija između muškaraca i žena, a isto tako je to suprotno našoj borbi s obzirom da se mi borimo za jednakost između muškaraca i žena. Ta razlika između plaća i mirovina dovode žene u um, neravnopravan položaj, one su ekonomski ovisne, imaju veću nesigurnost. E, da kako postoje razlike ovisno o obitelji, o tome jesu li udane, e, jesu li, dakle koji je njihov status, jesu li e, rastavljene, razvedene, koliko imaju djece i tako dalje. E, situacija u kojoj e, se nalaze žene koje su majke i koje žive same je uistinu vrlo teška. Ja ću vam ovdje predstaviti jedan dokument koji smo sastavili zahvaljujući potpori e, tajništva našeg odbora. Želim im ovim putem zahvaliti. Tu smo pokušali objediniti neke činjenice i iznijeti neke preporuke za eventualnu strategiju Europske unije kako bi se e, dakle ukinula ukinule te razlike između muškaraca i žena i kako bi se uvele neke preventivne mjere. Dakle, ne radi se ovdje u o nekakvoj borbi među generacijama. Mi želimo korigirati trenutnu, ali i buduću situaciju s obzirom da ćemo predložiti neke mehanizme za prevenciju budućih razlika. Dakle, to se tiče sviju sada i budućnosti. Na početku želim samo objasniti e, koja je naša tema. E, mi smo ovdje u odboru za rodnu ravnopravnost, dakle ne bavimo se mirovinskim sustavima kao takvim, nego e, želimo pokušati nešto reći samo o toj nejednakosti, odnosno razlici u mirovinama između muškaraca i žena. Dakle, naše područje rada je vrlo ograničeno i ono što je nama bitno su samo instrumenti koji, se, e, koji spadaju zapravo u nadležnost Europske unije, a e, kako bismo postigli cilj, a to je da se stane na kraj tim razlikama u e, plaćama i mirovinama, da kako uz puno poštivanje načela subsidijarnosti i podjele nadležnosti između Europske unije i država članica. I mislim da je vrlo važno da podsjetim na sljedeće. Organizacija mirovinskih sustava je u isključivoj nadležnosti država članica, dakle način na koji su ustrojeni mirovinski sustavi je isključivo u nadležnosti država članica, međutim, kako stoji u snimačkim tekstovima, Europska unija ima mogućnost e, da pruža određenu pomoć i to je dakle temeljem članka 163. Zašto je potrebno da Europska unija djeluje kako bi se smanjile te razlike u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena? Spomenula sam stopu od 38%. To se odnosi na recentne studije Europske komisije. Dakle, Riječ je o e, dobnoj skupini 65 godina na više, dakle tu govorimo o razlici u mirovinama. Međutim, taj pojam e, je nešto što razlikujemo od razlika u plaćama. Dakle, to je razlika u e, mirovinama, u visini mirovina koje su dakle žene koje žene primaju u odnosu na prosječne mirovine koje primaju muškarci. Osim ove razlike od 38%, postoji tendencija da e, žene spadaju u e, kategoriju koja je u najnepovoljnijem položaju, 1,9 žena e, dok se je u najimućnoj e, kategoriji imamo stopu od 0,3. Dakle, očito je da su žene mnogo zastupljenije u onoj kategoriji gdje su mirovine niže. Važno je također spomenuti da podaci kojima trenutno raspolažemo u e, Europi nisu toliko brojni, zapravo teško je imati realnu procjenu i e, ponderirati različite čimbenike kada govorimo o toj pojavi razlike u mirovinama. Možemo e, konstatirati da te razlike proizlaze iz e, razlika s kojima se žene suočavaju tijekom čitave karijere. Dakle, kao prvo tu razlika u plaćama između muškaraca i žena. Inače ta stopa iznosi 16% u EU, to je prosječna stopa. Očito je da postoji izravna veza između profesionalne karijere, visine plaće i visine e, mirovine. Međutim, ta veza između razlike u plaćama i razlike u mirovinama nije u statističkom smislu sasvim jasna. Kao prvo u Europskoj uniji imamo podatke koji nisu uvijek usporedivi, budući da su različiti, a isto tako i empirijski vidimo da postoje različite situacije na prostoru Europske unije. U nekim zemljama su razlike u plaćama između muškaraca i žena vrlo e, velike, a istovremeno e, razlika u mirovinama nije toliko velika. Zemlje u kojima je e, ta razlika u mirovinama niža, odnosno u plaćama ni, ni manja, ali je veća razlika u mirovinama i naravno postoje i kategorije koje su između te dvije koje sam spomenula. Dakle, vidimo da postoje velike razlike e, unutar Europske unije. E, dakle, govorim o još uvijek 28 država članica. Kakva je situacija s druge strane Atlantika i tu to nas također navodi na razmišljanje. Naime, u SAD-u smanjenje razlike u plaćama između muškaraca i žena nije dovela do jednako tako velike, e, velikog smanjenja razlike u mirovinama. Zato mislim da bi trebalo produbiti analizu i zapravo bi tu razliku u mirovinama trebalo sagledati iz perspektive više čimbenika, što znači da je potreban jedan globalni pristup kako bi se tu e, mogao obuhvatiti što veći broj diskriminirajućih faktora tijekom čitavog profesionalnog života, odnosno karijere žena. Dakle, riječ je o svim faktorima koji mogu utjecati na mogućnost da žene doprinose odnosno da uplaćuju za mirovinu i u konačnici e, dakle se to odražava i na visinu samih mirovina. Ti različiti čimbenici koji utječu na razlike u mirovinama između muškaraca i žena možemo svrstati u tri kategorije, sigurno ih ima i više. Kao prvo tu je e, razlika u plaćama koja i dalje postoji, to je neosporno. Zatim činjenica da e, žene rade kraće, njihov efektivni radni straž je kraći s obzirom na prekide tijekom karijere. E, dakle tih prekida ima više i duži su e, kada je riječ o ženama nego o muškarcima, te e, disproporcionalni trend kod žena da rade na nepuno radno vrijeme. Dakle, ima mnogo više žena koje tako rade nego muškaraca, to također utječe na visinu njihovih mirovina. U ovom radnom dokumentu koji ste dobili, koji može poslužiti kao polazišna točka, zapravo e, samo predlažem neke naznake za e, eventualnu buduću strategiju Europske unije za suzbijanje razlika u mirovinama između muškaraca i žena. Da kako ja bih vas potaknula na raspravu, izvjestitelji iz Sjene, svi članovi našega odbora mogu sudjelovati u tome također i e, članovi odbora za zapošljavanje koji je uključen u ovaj rad i mi ćemo e, nastojati onda e, pojasniti svoja stajališta nakon što predstavimo studiju koja je naručio odbor za ravnopravnost spolova. kako bismo mogli dati svoj doprinos izradi takve jedne strategije Europske unije za borbu protiv razlika u mirovinama moramo imati dobre indikatore kako bismo znali razlučiti koji čimbenici doprinose toj nejednakosti. Isto tako trebamo staviti naglasak na ono što je najvažnije za žene, s obzirom da e, same žene nisu uvijek svjesne svog položaja i e, nisu spremne i nemaju, ne mogu same e, se boriti protiv te nejednakosti što ih na, na kraju zapravo što se na kraju odražava na njih na kraju profesionalnog života. Postoje već neke direktive Europske unije koje se tiču ravnopravnosti E, odbor za ženska prava prati provedbu svih direktiva koje se tiču e, jednakog postupanja prema muškacima i ženama. Za naš klub zastupnika posebno je važno da se stavi naglasak na učinkovitu provedbu postojećih pravnih instrumenata prije nego što preporučimo nekakve nove zakonodavne akte. Da kako, nakon što se definiraju kriteriji, nakon što se privuče pozornost na najvažnije stvari i nakon što se pobrinemo da se bolje provode postojeći instrumenti, moramo se pozabaviti pitanjem nejednakosti tijekom karijere. Čini mi se da je putokaz Europske komisije za e, bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života, nešto što je važno za naš klub zastupnika kao i za ostale i mislim da je to dobra polazišna točka. Da kako osim toga trebamo e, iskoristiti nadležnost koju ima Europska unija e, u području pružanja savjeta i pomoći vezano uz mirovinski sustav kako bi se potaknulo države članice da razmjenjuju dobru praksu e, što bi moglo korigirati e, eventualne diskriminirajuće čimbenike u pojedinim sustavima. Evo, dakle, to su e, neke prve napomene, prve preporuke kako bismo mogli imati što cjelovitiju strategiju. Još nekoliko riječi o sljedećim koracima nakon ove razmjene mišljenja vezano uz ovaj radni dokument e, što ćemo držati danas, mogli bismo imati još jednu razmjenu mišljenja na temelju nacrta izvješća. E, dakle, nakon što se u devetom mjesecu, dakle 10. i 11. listopada zapravo, e, mogli bismo se dogovoriti sa izvjestiteljima u Sijeni da odredimo datum za predlaganje amandmana, a onda bismo 29. studenog ponovno mogli održati sastanak odbora na kojem bismo mogli razmotriti pojedine amandmane i sve to bi nam moglo omogućiti, naravno eh, nakon što definiramo kada će se održati sastanci izvjestitelja u Sjeni, da organiziramo glasovanje u našem odboru i to bismo možda mogli imati početkom sljedeće godine dakle početkom 2017. odnosno u siječnju 2017. Evo sada ću stati i sa velikim zanimanjem ću, ću saslušati komentare kolega i da kako studiju koju je naručio naš odbor koju ću vam predstaviti za nekoliko trenutaka. Hvala. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ kolegicama i kolegama, želim e, gospođi Manoli Kladovići dati riječ kako bi nam E, predstavila ovu studiju. Izvolite. Thank you very Hvala vam lijepa na pozivu. E, danas ću vam predstaviti glavne rezultate ove studije. Ovo je jedna e, vrlo kratka studija u kojoj se sažimaju posljednje promjene u reformi e, mirovina što se tiče razlika u mirovinama između žene i muškaraca e, te također e, studija predstavlja procjene koje su učinjene u e, recentnoj komparativnoj studiji o razlikama u mirovinama odnosno gender pension gapu to je prvi puta učinjeno u e, studiji e, i ostale Europskoj komisiji, e, glavnoj upravi za pravosuđa. A veseli me da je ta studija iskorištena u izvješćima Europskog parlamenta u odboru za socijalnu zaštitu e, i u izvješćima o trendovima u mirovinama. Dakle, počinje biti polako usvajana u općim izvješćima o trendovima u mirovinama. Stoga je to izvrsna stvar. Mikrofon je bio e, isključen na trenutak, ispričavamo se. Yeah. <laughs> Ok, uh, Dakle, ove razlike u mirovinama između žene i muškaraca su uh, prvo uh, procijenjene u dakle, izvješću glavne uprave za pravosuđe Europske komisije u jednom izvješću i sada su rezultati objavljeni u izvješću o trendovima u mirovinama koje je korišteno kako bi se raspravljalo o rodovima, odnosno rodne neravnopravnosti u mirovinama i to izvješće polako ulazi u sva glavna opcija izvješća i važno je da se što više usvaja. Prije svega, željela bih reći nekoliko riječi o nedavnim e, reformama koje se tiču mirovina. Te reforme e, su ubrzane, e, posebice što se tiče recentnih e, demografskih trendova, trendova starenja populacije, koje zovu promjene u sustavu mirovina kako bi se poduprla održivost mirovinskog sustava E, te također e, u svjetlu ekonomske, gospodarske, financijske krize vidjeli smo e, neke probleme u prethodnim reformama koji su morali biti adresirani. Glavni problemi koje kriza, na koje je kriza ukazala su bili uglavnom povezani s rizikom koji se ticao neravnopravnosti. Prethodna izvješća E, e, uglavnom su e, ciljena na redefiniciju doprinosa i raznih privatnih individualnih schema mirovinskih sustava koje su svi dakle postali sustavi u koji se oslanjaju na više mirovinskih stupova. Dakle, to su bili ti mirovinski sustavi, a s krizom se pokazalo da ovi e, sustavi e, imaju mnogo nedostataka, posebice u financijskoj krizi. Mnogi ljudi su izgubili poslove, te oni nisu mogli imati pristup nakon toga e, mirovinskim schemama i sustavima i nisu mogli osigurati da dio njihovih primanja ide u individualne mirovinske sustave. Posebice se tu također pokazalo da postoje rizici u privatnim schemama. Dakle, većina rizika e, je bila se pokazala u individualnim schemama i sustavama što obvezalo države da povećaju e, reguliranje uvedu snažno reguliranje posebice za individualne mirovinske scheme, sustave, e, kako bi pokušali proširiti e, neke forme mirovinske mirovina, posebice u određenim slučajima poput e, kratkog, kraćeg, kraćih ugovora, kraćih perioda zapošljavanja. Također su pokušali u nekim slučajevima podići e, razine javnih mirovina, odnosno povećati mirovine u javnim e, mirovinskim sustavima. Međutim, samo manjina zemalja učinila te e, određene reforme. Većina zemalja je umjesto toga pokušala još više povećati održivost mirovina. Mm, javnih mirovinskih sustava i smanjiti javnu potrošnju koja se ticala mirovina. Promjene u e, mirovinskim sustavima će e, imati vrlo važne učinke što se tiče jednakosti spolova, ne mogu imati vrlo jak potencijal već e, su neke od tih promjena anticipirane e, od strane izvjestiteljice, a posebice glavna pitanja, glavni problemi koji se moraju razmotriti u detalje kada adresiramo e, razlike u mirovinama između žene i muškaraca su povezanost između mirovina i doprinosa tijekom zapošljavanja te pomicanja prema pristupu koji se temelji na više mirovinskih stupova. U tim slučajima ono što je problem je sljedeće kako bismo imali dobre, da bismo imali dobre mirovine, visoke mirovine, ljudi moraju imati vrlo dugačke karijere i raditi e, puno radno vrijeme, a ne na pola radnog vremena. Jer e, kada ljudi ostare, E, njihove mirovine održavaju zaradu i doprinose koji su e, oni plaćali tijekom svog radnog vijeka. Naravno, kao što svi znamo, žene imaju kraće karijere, e, mnogo žene rade u poslove na pola radnog vremena, odnosno nepuno radno vrijeme, posebice žene koje se bave u sektoru njege, brige, nije moguće da rade mnogo, nije moguće da imaju dugačak radni vijek, nije moguće da rade dugo godina. S tim promjenama posebice su pogođeni individualci koji rade, pojedinci koji rade manji broj godina i oni će vjerojatno imati više problema koja se tiče siromaštva u starijoj životnoj dobi. Dakle, ove promjene e, koje sam upravo navela su vrlo važne i utjecat će u velikoj mjeri na razlike između spolima koje se tiču mirovina. I još jedno pitanje tiče se uvećavanja e, aktorskog e, načela e, u e, mirovinama i doprinosima. Što to znači? Pa to znači da u smislu mirovine dobijete ono što ste dobili, što ste uplatili što se tiče doprinosa, a iznos koji ste uplatili, koji želite dobiti u starijoj dobi, ovisit će također o vašoj dugovječnosti. A mi znamo da je očekivani životni vijek duži u ženu nego muškaraca. Dakle, sukladno ovom načelu, aktuarskom načelu, ili će žene uplaćivati više tijekom njihovog radnog vijeka kako bi dobili istu mirovinu kao muškarci ili ako plate isto kao muškarci ili manje, tada će njihove mirovine biti e, manje kada ostare, jer će one e, živjeti mnogo duže prosječno nego muškarci. To je e, stoga još jedan veliki problem. Naravno, još jedna stvar koja je učinjena u recentnoj mirovinskoj reformi jest povis povišavanje dobi e, odlaska u mirovinu. To bi mogla biti dobra stvar u smislu e, prava na mirovinu, jer žene mogu, dakle, tijekom svog radnog vijeka plaćati doprinose duže vremena, ali to također znači da će žene morati raditi duže. I svi problemi koji se tiču brige za, recimo, e, unuke ili starije roditelje, tu mogu postati još i veći. E, dakle, ako ne postoje politike koje podupiru mm, žene i u mm, područjima brige i njege, to bi mogao biti veliki problem. Također ako pogledamo stopu zapošljavanja što se tiče mm, starih žena, usporedbi sa starijim muškarcima, starije žene imaju tu veću Manju stopu, jer se one najčešće umirove prije kako bi se brinuli za svoje unuke ili starije roditelje. Postoje, e, međutim, neke mjere koje mogu uvesti ravnotežu e, i kompenzirati ove potencijalne negativne učinke za žene, e, negativne učinke koje proizlaze iz recentne mirovinske reforme i to je uglavnom povezano sa kreditima mirovinskim kreditima tijekom porodinog dopusta ili dopusta brige ili njege za starije osobe ili djecu. Međutim, reguliranje ovih kredita razlikuje se od države članice države članice. Ovdje bi bilo vrlo korisno imati jednu razmjenu praksi i usporedbu između različitih zemalja kako bismo vidjeli e, kako koji je najbolji način reguliranja e, mirovinskih kredita kako bi se smanjila razlika u mirovinama između žene i muškaraca i pravo na mirovinu. Još jedan problem je taj da gotovo sve e, zemlje imaju kredite za e, brigu o djeci, a u mnogo manjoj mjeri pozornost je posvećena brizi za starije odrasle ljude. Dakle, to je još jedno područje u kojem bi se nešto trebalo poduzeti. Još jedna stvar jest niži pristup, odnosno smanjeni pristup žena e, privatno financiranim e, schemama, okupacijskim, odnosno e, schemama zapošljavanja, individualnim schemama i e, nešto je potrebno učiniti kako bi se podupro, kako bi se mm, dakle, poboljšao pristup ženovim schemama i kako bi se ove scheme učinile prijateljske za žene na neki način, jer često privatne mirovinske sustave imaju neravnopravne scheme E, i potiču nejednakost između žena i muškaraca u svojim schemama. E, dakle, bitno je da ti poticaji koji se tiču privatnih e, mirovinskih schema budu više naklanjeni ženama. Još jedno područje koje bih željela spomenuti jest sljedeće. To područje je, to područje je imalo vrlo važan učinak na smanjenje razlika u mirovinama, a to su mm, mirovine za preživljavanje. A to je vrlo bitna komponenta za žene, mirovine za preživljavanje za žene, to je vrlo bitna komponenta njihovih mirovinskih sustava. To je još jedno područje u kojima je potrebna intervencija. Ovo je kontroverzno pitanje, jer s jedne strane trebalo bi poticati žene da se udaju kako bi u starijoj dobi dobile e, ove koristi. to na neki način je u redu jer penalizira e, žene koje nemaju partnera, koje nisu udene. Dakle, to na neki način prenošenje resursa e, od pojedinaca koji nisu u braku na one koji jesu u braku, te stoga možda nije fair. E, udio, odnosno broj e, ljudi koji nisu u braku se povećava, posebice među mladima. Ako želimo razmišljati o budućim e, umirovljenicima, moramo razmišljati o ovom području detaljnije. Ovi, ove, ovi benefiti, ove, ove, ovi doprinosi također se ne tiču samo tih survival pension, odnosno mirovina za preživljavanje, nego i doprinos, odnosno Mm, naknada nakon razvoda braka i ostalih situacija. Kada govorimo nadalje o razlikama u mirovinama između žene i muškaraca, 2013. Beti i ostali su u svom izvješću prvi puta procijenili rezultate tih razlika, odnosno posljedice i mi u našem izvješću predstavljamo eh, još jedno izvješće, a to je da E, glavna uprava. To je nešto što je predstavljeno već u e, izvješću glavne uprave za pravosuđe izvješću o e, rodnoj ravnopravnosti koje se predstavlja svake godine, provodi svake godine. Važno je reći da ovo izvješće mjere razlike između prosječne mirovine žene i muškaraca. Dakle, pokriva ljude koji imaju pravo na mirovinu, a te procjene su sada oko 40 e, posto 40,2% za 28 država članica Europske unije. Ako razmatram, uzimamo u obzir sve starije ljude, čak i one e, koji nemaju pravo na mirovinu, tada je razlika u mirovinama je puno veća. Postoje mnogo ljudi koji nemaju nikakvu mirovinu, nisu radile e, uglavnom tijekom njihove, njihove ranije dobi. Dakle, nisu radile u ranijoj dobi. Kao što je izvjestiteljica rekla, ova razlika u mirovinama je mnogo veća nego ona razlika koja se tiče prosječnih mirovina, oni koji imaju prave na mirovinu, jer mirovinski sustavi mogu još amplificirati i povećati razlike koje su već prisutne na tržištu rada, dakle razlike između rodova u zapošljavanju, u zaradi i tako dalje. Ako pogledamo e, razlike e, širom država članica Europske unije, još jedna razlika, važna razlika koju možemo vidjeti tu jest e, ogromna razlika od države članice do države članice. idemo od oko 3-4% u Estoniji do više od 40% na Cipru. Dakle, unutar Europske unije razlike su velike široke. A ove razlike u mirovinama e, odražavaju nacionalne razlike e, koje se tiču razlike između spolama na tržištu rada. Na primjer, u istočnim zemljama razlika u spolovima je veća nego u bogatijim e, zapadnim zemljama, a to održava pak razlike između žena koje rade na pola radnog vremena, odnosno nepuno radno vrijeme u Nizozemskoj, žene e, rad, više žena radi e, manje od puno radnog vremena ili pola radnog vremena i dakle tada su razlike u mirovinama e, vrlo velike. U Estoniji, na primjer, je su razlike u mirovinama najveće u Europi, ali mirovine za trenutne umirovljenike su vrlo dobre čak i za žene sa e, koje su vrlo malo dana radili i koje su zarađivale vrlo malo. Oni imaju temeljnu minimalnu mirovinu e, koja je vrlo dobra e, za trenutne umirovljenike. Još jedna stvar koju sam zaboravila reći malo prije je sljedeća. Kada govorimo o razlikama u mirovinama, vrlo je važno razlučiti između situacije u kojoj su trenutno umirovljenici, dakle trenutno umirovljenici e, koji su pogođeni prethodnim mirovinskim sustavima i trenutnim promjenama koje e, se događaju, koje se tiču naknada e, naknada i koje su pogođene rezovim u javnoj potrošnji dakle ti trenutni umirovljenici i budući umirovljenici na koji će biti mnogo više pogođeni reformom mirovinskog sustava o kojima sam prethodno govorila. Međutim, oni će također promijeniti svoje ponašanje na tržištu rada. Mi očekujemo da će ove mirovinske reforme povećati sudjelovanje e, žena na tržištu rada u budućnosti jer će u protivnom imati e, manje mirovine nego trenutni umirovljenici. Koji je ovdje problem? Pa taj da će ove mlade žene biti voljne raditi puno radno vrijeme, duže više sati, duže radno vrijeme, ali pitanje je da li će biti u mogućnosti e, raditi toliko. U državama članicama nema mjera, ako neće biti mjera koja će podupirati žene da rade duže, puno radno vrijeme, barem da njihov radni vijek traje barem 40 godina, e, tada će te žene, dakle, u nedostatku tih mjera imati vrlo niske mirovine u svojoj starijoj dobi i razlika u mirovinama između žene i muškaraca će se vjerojatno povećati umjesto e, smanjiti. još jedan važan indikator kada govorimo o razlikama u mirovinama jest pokrivenost, mirovinska pokrivenost Problem u nekim zemljama, već sam govorila o tome, jest taj da mnogo e, žena nema pravo na mirovinu, posebice u zemljama u kojima postoji takozvani takozvana paradigma socijalne, socijalnog osiguranja. Vi ćete, dakle, imat ćete pravo na mirovinu jedino ako ste radili održan broj godina. A mnogo žena koji nemaju takvu povez zapošljavanja e, automatski nisu, ne, ne spadaju u mirovinski sustav. E, to su zemlje poput Malte, Italije, Španjolske, postoje neke zemlje koje, dakle, imaju vrlo velike razlike u e, mirovinskoj pokrivenosti, ali zapravo većina europskih zemalja nema takve velike razlike u pokrivenosti. E, mirovina, tako da ne postoje velike razlike između pokrivenosti koja se tiče žena i one koja se tiče muškaraca u smislu prava na mirovinu. U tim zemljama, u onim zemljama u kojima e, je ta pokrivenost vrlo velika, naravno razlika u mirovinama je također vrlo velika. Ako pogledamo e, ukupnu populaciju ljudi iznad 65 godina, ne samo umirovljenika, razlika u mirovinama je jako visoka, na primjer u E, Irskoj, Španjolskoj ide iznad 52%, Malti čak 49% e, je ta razlika u mirovinama, jer postoji, dakle, kao što sam već rekla, problem u mirovinskoj pokrivenosti. Ono što sam htjela reći na kraju jest e, sljedeće, koji su glavni pokretači razlike u mirovinama između žene i muškaraca. Već smo vidjeli koji su to, dakle razlike u spolovima na E, tržištu rada, što se tiče zapošljavanja, radnih sati, e, ili pola radnog vremena, e, zatim razlike u spolovima u plaći i u životnim zaradama. To će biti iznimno važno u mirovinama za buduće umirovljenike, mnogo važnije nego u prošlosti. Dakle, ako se ne poboljšaju uvjeti žena na tržištu rada u odnosu na muškarce, one će vrlo vjerojatno imati mnogo niže mirovine nego u prošlosti, a razlike u mirovinama između žene i muškaraca će se vrlo vjerojatno povećati. Naravno, status obitelji, majčinstva i ostalih eh, brizi za obitelj su vrlo važne, to su glavni čimbenici koje objašnjavaju zašto žene sudjeluju mm, u manjoj mjeri na tržištu rada i zaista ako pogledamo E, razlike u mirovinama odnosno razlike u spolovima za žene koje su udane ili koje imaju djecu te razlike su mnogo više od prosjeka i povećavaju se sa brojem djece jer što više djece žena ima e, to manje će ta žena moći raditi puno radno vrijeme, imati punu e, karijeru osim ako neće postojati određene mjere odredbe koje će pomoći u tome a ta da se razlike u mirovinama između žene i muškaraca mogu još i povećati, amplificirati i pogoditi e, žene koje su sada na tržištu rada e, u budućnosti u smislu njihove mirovine. Mm, tako da tu su bitne razne stvari kao na primjer krediti za brigu, uloga e, koju neke koju mirovinski sustavi imaju u osiguravanju manje razlike u mirovinama između žene i muškaraca. To su sve čimbenici u dizajniranju mirovinskih sustava koji smanjuju razlike između spolova u nekim zemljama gdje e, te stvari nisu dobro regulirane. Razlike u mirovinama između spolova su vrlo visoke. A što se tiče e, rizika siromaštva, možemo vidjeti da E, rizik, tu govorimo o riziku e, siromaštva za umirovljenike, ne za svu stariju populaciju. Dakle, to su žene koje imaju mirovinu, koje zapravo stoje bolje od onih žena koje nemaju mirovinu. Ali, opet, i tu postoji e, razlika, rodna razlika, jer za žene je rizik siromaštva veći. Kao što sam rekla, ranije žene imaju pristup minimalne mirovini u mnogim državama minimalne mirovine su ispod dohodka koji, ispod dakle te linije siromaštva, ispod dohodka koji je potreban za jedan e, normalan život. I da zaključim, reći ću sljedeće. Provali smo istraživanje koje u Europi, u nekim državama članicama koje se ticalo podupiranja bolje jednakosti i smanjivanja razlike između spolovima, posebice što se tiče europskog semestra. Europski semestar je vrlo e, važan ciklus koordinacije politika sa preporukama specifičnima konkretnima za svaku državu članicu, a posebice kad govorimo o tim preporukama za godine između 2015, 2012. i 2015. mirovine su adresirane u gotovo 10% svih preporuka za države članice u europskom semestru. Međutim, nikada u ovim preporukama konkretnima za pojedinu državu članicu nikada dakle e, nije bilo fokusa pozornosti na pitanje rodne ravnopravnosti i također vrlo malo pozornosti je posvećeno potrebi da se e, podupre zapošljavanje zarada žena kako bi se smanjile e, otklonile razlike u mirovinama odnosno i razlike općenito u spolovima Dakle, vrlo malo pozornosti također u e, makroekonomskom nadzoru e, nema također pozornosti koja bi bila posvećena ovom pitanju i to bi bio prijedlog recimo koji bi mogao predložiti parlament ili Europska komisija kako bi se uključili indikatori e, kao ovi o kojima smo raspravljali u ovom odboru za makroekonomski nadzor, jer ako su ovi indikatori uključeni u ovaj odbor za makroekonomski nadzor, onda će svi procesi, europski semestar, koordinacija politika i preporuke specifične konkretne koje se daju svakoj državi članici, e, će e, moći bolje funkcionirati Također će sve politike morati uzeti u obzir pitanje jednakosti e, rodne ravnopravnosti, jednakosti spolova, dakle, odnosno rodova. Dakle, na kraju što se tiče ovih indikatora, prvo postoji jedna potreba e, za podupiranjem prisutnosti žena na tržištu rada. U suprotnom, žene neće imati dobre mirovine. Dakle, sistemom, sustavom kakav trenutno postoji. Ali mi bismo morali također u jednom smislu revidirati mirovinske sustave kako bismo uzeli u obzir činjenicu da e, žene imaju odgovornosti koje se tiču brige, njege i često ne mogu raditi na puno radno vrijeme i imati e, karijeru, imati puni radni vijek. Dakle, mirovinski sustav, reforma mirovinskog sustava bi trebala uzeti u obzir, na primjer, jačanje e, univerzalne minimalne mirovine, također podupiranje pristupa individualnim schemama mirovina za žene i poboljšavanju reguliranja ovih schema kako bi e, te scheme, te sustavi bili naklonjeni ženama, također bi morali biti bolji krediti, mirovinski krediti koji bi trebali biti bolje e, i za muškarce, ne samo za žene kako bi bila, kako bi se uklonili, eliminirali rodni stereotipi, a još jedan važan aspekt je sljedeći. Ove indikacije nisu samo za e, žene, one su važne za sve. Ovi indikatori su bitni za, i za muškarce jer oni jer sa povećanim životnim, povećanim očekivanjem trajanjem životnog vijeka mi od nas se očekuje da radimo duže, da e, ostajemo duže na tržištu rada, ali ljudi ne, ne mogu biti konstantno bez pauze na tržištu rada. Mi bismo trebali osigurati jednak pristup mirovin i ljudi bi trebali imati e, periode e, rada, brige njege, zatim obuke, pauze, periode na kojem nisu na tržištu rada, jer ako želim uzeti u obzir adekvatnost, ne samo održivost, mi moramo uzeti u obzir odnosno ako, trebamo, ako uzmemo u obzir su, e, perioda krize, mi znamo da e, ljudi također jedan dio svog životnog vijeka možda i nisu na tržištu rada, dakle ne rade. I još jedna stvar u kojoj bih e, željela reći nešto su mjere kojima se podupire žene na tržištu rada i mjere E, kojim se podupiru žene koje imaju odgovornosti koje se tiču brige i njege, ali te također da se podupire bolji fokus na e, smanjenje e, razlike u mirovinama između žene i muškaraca, jer to je razvijanje više dakle boljih statistika, uključujući i indikatora koji se tiču europskog semestra. I također je bitno bitna eksante evaluacija i nadzor e, mirovinskih reformi u svjetlu e, rodnih e, nejednakosti. Mislim da je Europska komisija i Europski parlament posebice može učiniti mnogo u tom smislu. Hvala vam lijepa. Obrigado, senhora Lodovici, por esta apresentação tão exaustiva nesta... Hvala vam lijepo, gospođo Lodavići. A sad, e, evo, imamo priliku nastaviti s našom raspravom. I e, sad ćemo čuti izvjestitelje u sjeni, gospođo Nojšel, izvolite. Hvala vam lijepa na predstavljanju studije, zahvaljujem izvjestitelju na odličnom radnom nacrtu radnog dokumenta i osim toga pogotovo e, na prikazu o tome na koji se način prikupljaju e, porezi i kako isplaćuju penzije, odnosno mirovine u Europi. E, ovo doista prikazuje i posebna pravila, pravila koja se odnose na poreze. Međutim, što se mirovina tiče, nije baš tako da oni koji rade najdulje i najviše e, dobiju najbolje mirovine. E, pa prema tome treba razmotriti što bi trebalo učiniti ako je mirovina doista i nagrada za ono što se odradilo, to bi značilo da žene dobivaju manje zato što su radile lošije. I međutim njihovi doprinosi su e, isti. Ono što želim reći jest da mirovine održavaju tek jedan dio onoga što žene rade, što žene rade da bi zaradile za život e, nema e, uopće govora o tome što one rade za zajednicu, recimo što rade u crkvenim zajednicima, što rade u smislu odgoja djece i tako dalje. To je e, isto tako problem, a moramo biti i provokativni. Žene rade puno toga dobrovoljno, e, odgajaju djecu, brinu o starima i kao rezultat toga možda e, odrade i manje u smislu zarađivanja za život ali sasvim je jasno da kao rezultat toga i ekonomski lošije prolaze. Neplaćeni rad nije prepoznat u mirovinama i e, zbog toga mirovine nisu pravedne tu je velika razlika i ta razlika u mirovinama e, ide dalje, imamo e, razliku između plaćenog i neplaćenog rada i e, neplaćeni rad uglavnom obavljaju žene i trebamo to razmotriti i doista poštujem mi to što ste se na to osvrnuli treba uvažiti i teret roditeljskih obveza odnosno brigu e, žena o djeci e, i činjenicu da se sav neplaćeni rad ne dijeli žene bi tijekom svojih života morale biti u stanju živjeti od svojeg prihoda ili mirovine e, i zaraditi pristojnu mirovinu to je naravno vrlo složeno pitanje i nema univerzalnog odgovora e, i e, vi kao izvjestitelj e, trebate pogledati i razdoblje plaćanja doprinosa, zatim poremećaja na tržištu rada, razdoblja u kojima recimo majke ne rade i tako dalje. Mi kao institucije Europske unije trebamo o svemu tome misliti, a i države e, članice moraju biti iskrene u onome e, što govore. Države članice morale bi promicati e, podjelu tereta, odnosno odgovornosti između žena i muškaraca i uvesti odgovarajuće sustave doprinosa. Ako Njemačku pogledamo, ako imate jednu zaposlenu osobu koja e, e, radi u obitelji, e, a naravno imate i određene doprinose i poreze koje ta osoba plaća. Međutim, u Njemačkoj je doista vrlo jasno da sustav E, isto tako povećava razliku i sustav bi je e, možda trebalo mijenjati. Zatim e, moramo vidjeti i kakve su mirovine za udovice i osim toga i što je s naknadama za skrb o članovima obitelji. Prema tome moramo osigurati, moramo osigurati da svatko dobije mirovinu e, od koje doista može živjeti. To će biti moguće samo ako pomirimo e, rad i obiteljski život i to bi e, značilo da muškarci moraju dijeliti dio tereta kućanskih poslova i svega ostalog i osim toga da trenutno sustav ne e, priznaje e, doprinos koji žene daju. Hvala vam lijepa na ovome. Ako govorimo o potrebi za EU strategijom za nadilaženje e, GPP-a, moramo znati da razlike u mirovini ili plaći nisu došle ni otkud. Nije to samo zato što su e, poslodavci iz lipa plaćaju manje, e, kao što bi možda kolege s ljevice željele ustvrditi. Međutim, to je rezultat e, činjenice da su žene majke i majke su tu u nepovoljnijem položaju jer kod kuće provedu više vremena nego muškarci, e, rade e, manje, rade često na određeno vrijeme vrlo često nakon trećeg ili četvrtog djeteta potpuno napuštaju tržište rada. Upravo s tim se moramo suočiti. Moramo se suočiti ne samo s razlikama između spolova nego obiteljskim razlikama. Imamo e, situaciju roditeljstva i pružanja doprinos sa društvu. To je jedan damoklov mač koji visi nad glavama društva i moja stranka, dakle obiteljska stranka, vjeruje da je bit ovdje u tome da roditeljsku odgovornost treba e, zapravo nagraditi plaćanjem. E, imamo e, razliku između ljudi koji jesu roditelji, onih koji nemaju djece i e, to je nešto što se uopće ne uvažava, ne uviđa ovdje sigurno ne. Ako pogledate kolika je razlika između žena koje su majke i onih koje djece nemaju, razlika je doista ogromne i trebamo neku vrstu roditeljske naknade koja bi bila plaćena jednako kao mirovina i da se to učini bilo bi moguće osigurati da roditelji e, budu e, nagrađeni na odgovarajući način i e, majke ili očevi mogli bi dobiti naknadu i dok ne rade, što bi omogućilo da se ova razlika u mirovinama e, zatvori. E, I to bi trebalo reći jasno i glasno, a odgovornost je na državama članicama. Hvala lijepa. Katrin Bjerder nije ovdje. Pa ću da e, se prebaciti u drugu ulogu, ulogu izvjestitelja u e, sjeni koji komentira e, ovo izvješće. Ako je, isto vrlo važno. Mora se naglasiti da Postoji diskriminacija, pa i dvostruka i trostruka diskriminacija žena, ali se mora pogledati e, i e, odakle to ide. Zato imate razliku u mirovinama e, između spolova i jer se žene diskriminira žele li one recimo postati majke i raditi. I upravo zato imate razliku u plaćama, imate razliku e, jer e, i e, rezultat je da žene su suočene s puno više diskriminacije. Na tržištu rada i osim toga imate i situaciju da žene, da su žene izložene i daljnjoj diskriminaciji. Što se tiče e, razlike u mirovinama, ako pogledate rezultate studije, zamijetit ćete da da bi e, jednaku mirovinu e, zaradile žene moraju raditi dulje nego muškarci što je doista ja smatram i uvredljivo a to je i dio te diskriminacije o kojoj govorim Mogu vam reći recimo da u Portugalu e, sredstva koja e, idu dakle kao doprinosi e, za mirovine nas ne čekaju, odnosno nisu spremljena za naše mirovine, imamo međugeneracijsku solidarnost, mi plaćamo u mirovinske fondove da bi se isplatile mirovine onima koji su već umirovljeni, a kada ćemo se mi umiroviti onda će e, tada zaposleni morati uplaćivati za nas Pa prema tome e, zapravo trebalo bi razmotriti što je tu s politikom štednje. Recimo da postoji sustav doprinosa koji je progresivan u smislu da onaj tko plaća, e, ko više zarađuje, više i uplaćuje i e, obratno, dakle to bi bilo e, pravednije. Mi smo čuli od prethodnih e, govornika da bi trebalo e, imati u vidu one koji su posebno osjetljivi, koji nemaju stalno zaposlenje i one i da bismo trebali e, osigurati provođenje jedne socijalnije dimenzije istog plaćanja za iste plaće za isti rad e, a tu bi se trebalo e, uvesti i jednake uvjete za porodiljni dopust e, i za očeve i za majke. Niti tu ne bi smjelo biti diskriminacije. Podsjetit ću u ovom kontekstu da je Europska komisija odlučila e, prestati raditi na rodiljnom dopustu za e, očeve i to je nešto što se smatra dakle naprosto nečim što je odloženo odnosno odgođeno e, a vrlo često imamo situaciju da e, žene imaju e, i dvostruku ulogu dakle ulogu zaposlene žene ulogu majke i evo mislim da sam rekao dovoljno i dat ću riječ gospođi Gonzalic eh, iz odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja. Hvala vam lijepa što ste me eh, pozvali na svoj eh, sastanak kao izvjestiteljicu za MPL odbor. Ja sam svjesna ekonomskih razlika između muškaraca i žena kao i ključnih čimbenika doista postoji e, razlika, rodna razlika e, u državama članicama e, Europske unije. Imamo onaj prosjek od 38%, ali e, Europska unija je odlučila priznati rodnu ravnopravnost. Imamo povelju o temeljnim pravima, članke 34 i 38 i e, promicanje socijalne zaštite i rodne ravnopravnosti. Javni sustavi, mirovinski sustavi su različiti od države do države, ali e, ciljevi Europske unije e, su postavljeni, a to je odgovarajuća socijalna zaštita iz članka 151 e, iz ugovora o Europskoj uniji. Dakle, vrlo je važno e, da su ta temeljna prava poštovana. U posljednjih godina zamjećujemo odmak od ovih ciljeva, a nacionalni mirovinski sustavi se reformiraju i e, u prvi plan izlaze privatni e, privatne mirovinske scheme Smatramo da je to e, vrlo e, loše i da sva smanjenja e, poreznih obveza iz europskog semestra imaju poseban utjecaj na žene i da postaje sve teže pomiriti radni život i e, da e, na kraju e, mirovina ne odražava ono što je žena odradila. Što se tiče mirovina ispada da bi žene trebale raditi dulje za istu mirovinu, a u Španjolskoj je situacija takva da one to ni ne mogu jer da bi došle do dobi umirovljenja za maksimalnu mirovinu trebale bi e, raditi e, puno radno vrijeme E, najmanje 26 godina, a da niti jedan dan nisu izbivale s posla. Dakle, vrlo je važno i kakvi su uvjeti za e, radni uvjeti i uvjeti na e, tržištu rada. Mirovine su naravno povezane uz radni vijek i tu su žene diskriminirane. zato dolazi do te razlike. Ja ću spomenuti ključne čimbenike, a to je e, stakleni plafon, to je e, razlika, e, rodne rodna razlika kod plaća, diskriminacija i kroz kolektivno pregovaranje i znamo da žene i imaju opterećenja i izvan e, samog radnog mjesta e, moraju brinuti vrlo često o starima o djeci e, dakle to je rad povrh njihovog rada koji odrađuju na radnom mjestu znamo da žene češće rade skraćeno nego što to čine muškarci E, u Španjolskoj je tako, a i u drugim e, državama članica, nekim drugim državama e, i često se žene starije žene nalaze na rubu siromaštva i nemaju priliku za dostojanstven život. Dakle, mi bismo trebali u našem e, mišljenju promicati porezni sustav koji jača e, mirovinske scheme e, u javnom sektoru, a osim toga moramo vidjeti i koje su to progresivne scheme koje bi se mogle uvesti naravno i u svjetlu sve duljeg e, očekivanog životnog vijeka naravno da bi trebalo uzeti u obzir i e, brigu o djeci skrb e, o starima i nemoćnima osim toga trebalo bi to priznati i za one kojima je pomoć potrebna i recimo osobe koje brinu o nemoćnoj osobi e, trebale bi biti oslobođene plaćanja doprinosa barem na neko vrijeme. Hvala vam lijepa. Hvala. E, Zapravo ono što mi je najdraže je da uopće govorimo o ovom pitanju, o pitanju razlika između u, mirovinama i gospođi Legriti ako zahvaljujem uopće e, na e, iniciranju ovoga gospođi Ljodovići na e, izvješću koje se dotiče svih detalja ovog pitanja. Moje pitanje za Europsku komisiju, a isto tako e, tražim da se tema e, razlike e, u mirovinama nađe na dnevnom redu za europski semestar budući da je jako puno nejednakosti s kojima je žena suočena e, u životnom vijeku, a razlika u e, plaćanju e, rada žena i muškaraca doista je pitanje koje jest istaknuto. No, jedan od, jedna od glavnih uzroka za razlike u mirovinama između e, žene i muškaraca je razlika u sudjelovanju na tržištu rada. Žene rade kraće, e, češće uzimaju porodiljne i e, druge dopuste radi skrbi o starima ili nemoćnima koji pod roditeljima ili nemoćnim rođacima Imamo osim toga i e, segregaciju po e, dakle rodnu segregaciju odnosno ženama se dodjeljuju e, lošiji poslovi a onda na sve to još imamo razlike u plaćanju ali različito funkcioniraju žene, različito muškarci na tržištu rada i rezultat toga su razlike u mirovinama žene moraju skrbiti za djecu i starije članove obitelji, što je najčešće uzrok ovim razlikama. Jedan, jedno od rješenja ovog pitanja bilo bi omogućiti ženama veću fleksibilnost na tržištu rada. Pa recimo e, povjerenica Jurova je predložila veće uključivanje e, muškaraca i žena u tržište rada e, da bi se e, postigla bolja ravnoteža između radnih i životnih obveza jer razlika postoji upravo zato što žene ne stignu zaraditi svoju mirovinu ne samo zato što bi ih netko manje plaćao e, ili im plaćao slabiju satnicu. No, mi moramo učiniti sve što je u našoj moći da omogućimo da žene doista i zarade mirovine i Sad govorimo o brizi o djeci, institucionalnoj brizi poput vrtića i javnih e, službi koje bi omogućile ženama veću fleksibilnost na tržištu rada. Drugo pitanje je i nesrazmjer između e, plaćenog rada i neplaćenog rada E, u kućanstvu. Ja e, ne mislim da bi trebalo početi govoriti o isplati plaća ili plaćanju takvog rada, nego bi trebalo e, zapravo postići neku ravnotežu u uključenosti, recimo ako žene rade 10 sati više nego muškarci tjedno, onda bi trebalo naći neku ravnotežu da se to ujednači a e, briga o djeci opet je druga stvar ako govorimo o obiteljima s petero ili šestero djece e, ja vjerujem da je to najvjerojatnija situacija u kojoj žene ne mogu raditi i da možemo razmatrati mogućnost plaćanja e, za brigu o djeci i konačno ću reći e, nešto o tome kako bi se moglo izdvojiti doprinose iz proračuna što se radi u nekim državama za e, rodiljni dopust e, ali ne bi trebalo produljivati ova razdoblja plaćanja mirovina jer to isključuje žene s tržišta rada i e, zapravo povećava nejednakost između muškaraca i žena i onemogućuje ženama postizanje e, pune rodne ravnopravnosti. Smatram da je ova inicijativa jako vrijedna i izuzetno važna i da ste u stvari kroz ovaj sažetak koji ste predložili detektirali najvažnije teme. Ja bih samo još dodala naravno uz sve prijedloge koje ste čuli u raspravi e, da se možda posebno pozabavimo sa minimalnom e, nacionalnom mirovinom. Dakle, potpuno sam svjesna kao što i sami naglašavate da Europski parlament i Europska unija nema direktnu ingerenciju nad e, mirovinskim sustavom, to je u nadležnosti država članica, ali mi uvijek možemo dati dobronamjerne preporuke obzirom da sam e, utvrdila analizirajući upravo područje minimalnih nacionalnih mirovina da to sve države članice nemaju e, uređeno i da u nekim državama članicama e, i žene naravno i muškarci obzirom na različite okolnosti i uplaćivanja u mirovinski fond žive na rubu siromaštva. Ja mogu istaknuti primjer Hrvatske gdje većina onih koji primaju e, mirovinu e, ustvari ima mirovinu koja je ispod granice siromaštva što znači da je s tim nemoguće doslovce preživjeti. Slična situacija je u drugim zemljama e, istočne Europe pa možda u tom smislu kad ćete razrađivati e, cijelo izvješće da i pitanje preporuke uvođenja minimalne nacionalne mirovine koja ne bi smjela biti niža od granice siromaštva prema Eurostatu također identificirate. I drugi prijedlog bi se odnosio posebice na žene na selu e, koje doista u pojedinim sredinama žive u siromaštvu jer one nemaju nikakvu mirovinu. Ako su e, radile u okviru obiteljskih gospodarstava, a nemaju na sebi e, nekretnine, odnosno zemljište, velika je vjerojatnost da nisu bile e, dakle niti uključene u mirovinski sustav što znači da u nekoj svojoj starijoj dobi neće primati gotovo nikakvu E, mirovinu e, tako da mi se čini da je to posebno osjetljiva skupina koju bi također trebalo posebno izdvojiti. I još jednom čestitke na inicijativi. E. Komisiji ćemo sad dati riječ. Thanks, uh, Chairman, Hvala predsjedatelju što ste mi dali riječ. Ja bih htjela samo istaknuti da je ova analiza koju smo čuli od Manuele Samek eh, sasvim u skladu sa tumačenjem komisije. Razlike u mirovinama djelomično odražavaju razlike koje postoje na tržištu rada, bilo da je riječ o plaćama ili o trajanju radnog staža. Međutim, mirovinski sustavi mogu korigirati, ali isto tako i pojačati te nejednakosti. Shodno tome bilo kakvo promišljanje o tome na koji način korigirati razlike e, dakle, u mirovinom između žena i muškaraca treba biti sastavni dio e, dakle mjera koje se tiču primanja starijih osoba i treba biti sastavni dio politika koje provodimo u smislu borbe protiv razlika na tržištu rada. Dakle, tu imamo neke zakonodavne instrumente, postoji direktiva o e, jednakosti postupanja prema radnicima na tržištu rada, zatim tu je i direktiva o uslugama E, to je relevantno u sklopu trećeg stupa mirovinskog stupa i tu imamo također i direktivu o pristupu e, sustavu socijalne skrbi. Na kraju želim zaključno još precizirati sljedeće. Pitanje razlika u plaćama je prioritetno za komisiju kako u sklopu suradnje o socijalnoj zaštiti, tako i u kontekstu politike ravnopravnosti među spolovima. To je zapravo naš drugi prioritet e, u našoj strategiji, tako da ćemo sa velikim zanimanjem pročitati izvješće e, koje će biti izrađeno u ovome domu. Hvala. Samo ću dati riječ kolegi iz Glavne uprave za zapošljavanje. Izvolite. Da, samo kratko. Ja se bavim socijalnom zaštitom i socijalnim politikama. i Htio bih nešto dodati iz te perspektive. Mi u potpunosti podržavamo iznesenu analizu i rado ćemo pročitati sugestije i puno izvješće. Također, dakle, slažemo se e, kada je riječ o tumačenju razlika, odnosno uzroka tih razlika, međutim želim još nešto spomenuti. E, mi često govorimo o riziku od siromaštva. U demografskom smislu e, žene ne samo da žive duže od muškaraca, nego isto tako duže žive sa e, nekom, nekim invaliditetom ili bolešću. U, tom, e, u toj fazi života kada su troškovi veliki, kada visoki dakle za zdravstvenu skrb, za skrb općenito, dakle to može također doprinijeti riziku od siromaštva. Naravno to sve ovisi kako se sustav financira, a postoje razlike od država, među državama članicama, posebno kad je riječ o pomoći i njezi. Dakle, sada e, kada se životni vijek produžio, važne su razlike među e, dakle, u mirovinama. Mi trenutno nemamo instrumente koji bi nam mogli reći hoće li žene imati više troškove kada je riječ o plaćanju zdravstvene skrbi ili usluga pomoći njege. 2018. ćemo vjerojatno imati e, izvješće o adekvatnosti mirovina. Dakle, mi ćemo svakako nastaviti raditi na pitanju razlika u mirovinama i na taj način ćemo isto tako dati svoj doprinos i vašem radu. Hvala. Hvala. Došli smo do kraja našeg e, sastanka. Vrijeme je isteklo. A imali smo imat ćemo pardon, e, sutra vremena za raspravu e, jer sutra ćemo nastaviti sa ovim temama. Dakle, neke točke dnevnog reda će se moći prenijeti na raspravu, na sutrašnju raspravu, a sada dajem e, nekoliko minuta e, za završne komentare napomene e, kako bi e, Dovići ostale, ostali zastupnici koji su dali, koji su postavili pitanja, mogli dobiti odgovore. E, i kako bi se zapravo odgovori mogli dobiti pismenim e, putem, a sada će izvjestiteljica e, zaključiti kratkim komentarom. Izvolite. Hvala vam, predsjedatelju. Ja neću uopće pokušati izniti zaključke iz ove vrlo zanimljive rasprave. Mislim da je ova današnja rasprava pojasnila koliko je ova tema kompleksna, koliko je zanimljiva E, osim toga ona utječe na e, razna područja politika i tu su neki ključni e, elementi s obzirom na demografski trend koji bilježe sve zemlje na našem kontinentu. Dakle, tu se jasno vidi kakva je situacija zahvaljujući zahvaljujući ovoj studiji koja je rasvijetlila situaciju da kako mi moramo ostati u području e, primjene, odnosno području na, od nadležnosti našeg odbora. E, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni na, na pomoći i na radu i zahvaljujem i svim ostalim govornicima na doprinosu. Oko, dakle, govornicima koji su govorili u ime različitih klubova zastupnika. E, pokušat ćemo sve te doprinose na neki način uskladiti i očito je da je riječ o temi koja još uvijek do sada naime nije, koja nije bila posvećena sva dužna pozornost ovdje u parlamentu i vidimo koliko su koliko su zapravo mnogobrojni prijedlozi i, i e, analize koje smo čuli i dakle radujem se da ćemo zajedno raditi na tome e, kako bismo mogli izraditi jedan kvalitetan tekst koji može koristiti različitim institucijama i državama članicama. Mislim da je to naš glavni cilj. Hvala. Naravno, ova rasprava pokazuje da nas očekuje još jedna intenzivnija rasprava. Vjerojatno će mnogi imati mnogo toga za reći, vjerojatno će se razilaziti mišljenja, ali sada evo moramo zaključiti sa današnjim današnjem raspravu. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali. E, zahvaljujem također i prevoditeljicama i prevoditeljima. Hvala na dodatnom vremenu i želim vam ugodnom večer.